uklanjanju posljedica. Drugo priopćenje. Nadležne francuske vlasti obavještavaju da je u Europski parlament izabran Jacques Colombier s e, umjesto gospodina Eduara Ferana. On je zastupnik od drugog veljače ove godine. Pozdravljam novog kolegu koji uživa sva zastupnička prava sukladno poslovniku. Hvala na pozornosti. Prelazimo sada na samo glasanje. Želite se javiti vezano za poslovnik? Razgovarat ćemo o Europskoj investicijskoj banci, međutim nismo raspravljali o činjenici da Britanci e, duguju duguju 25 milijardi. Mi želimo povrat novca, sve drugo je irelevantno.